So, meine Damen und Herren. Dakle, dame i gospodo, možemo prijeći na obrazloženje glasanja. Započet ćemo sa obrazloženjima koje nismo uspjeli odraditi u utorak nakon glasanja, nakon čega prelazimo sa obrazloženjima za izvješća o kojima smo glasali jučer i danas. Upozorio bih vas samo na to da imamo velik, velik broj za obrazloženja, tako da ćemo do 13.30 danas raditi, a sva obrazloženja koja ne čujemo usmeno možete podnijeti pismeno. Započet ćemo sa izvješćem Ferber o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u polju oporezivanja. riječ ima zastupnica Lopez Bermeho. No, ne vidim ju u vječnici. Tako da reč dajem zastupnici Morvaj. Jedna minuta. Hvala vam. Naravno, podržala sam nova pravila čije uvođenje bilo je nužno kako bi se opravdale aktivnosti gospodina Junkera. Svi znamo